onda je zapisnik usvojen. Što se, što se, eh, gospodina Gabriela Štauners od njezin eh, priopćenje od 30. listopada 2013. godine imam i priopćenje od gospođe Hiltot Brajer. Gospođa Štauner će zamijeniti gospođu Gerber a ona će zamijeniti gospođu Katarina Brandt. Prema eh, članku 7 općih izbora članovi, e, e, članova Europskog parlamenta i članka 4 e, stavka 1.1 poslovnika naše kuće. Gospođa Štauner, odnosno njezin izbor od 30.10. to primamo na znanje. Pozdravljam kolegice i podsjećam da gospođa Štauner i Grajer u skladu sa člankom trećim stavkom drugim će sudjelovati u radu parlamenta i njegovih tijela. Ako se to ne osporava i ako niste, nisu pismeno rekle da, da, da su suglasne sa svojim mandatom, poljska tijela su podjela zahtjev za imunitetom zločinom prema članku 67 e, našeg poslovnika. Od PPD i EPD klubova zastanka imam e, priopćenja o imenovanjima. O tim imenovanjima bit će riječi u zapisniku. Ako ne bude